Bueno, vamos a se nos echa el Nastavljamo, zato što nemamo više e, vremena. Europska služba za vanjsko djelovanje zajedno sa komisijom u siječnju ove godine pripremila izvještaj o provedbi strategije Europske unije u Srednjoj Aziji. Zahvaljujemo predsjedništvu na tome što želi čuti naša mišljenja prije nego što vijeće do kraja mjeseca usvoji svoje mišljenje. Naš odbor je pripremio e, izvješće na vlastitu inicijativu o Srednjoj Aziji i na tome ćemo početi raditi u sljedećim tjednima. Pododbor za ljudska prava je 6. svibnja organizirao sastanak o temi ljudskih prava u regiji i zbog toga bi se e, ova naša današnja rasprava trebala smatrati kao jednom nadopunom. E, želim pozdraviti naše e, goste šefa odjela za Srednju Aziju Europske službe za vanjsko djelovanje i predstavnika e, Latvijskog predsjedništva. Najprije ću dati riječ gospodinu Klaru i nakon toga gospodinu Pelsu. Svako od vas ima e, deset minuta. Hvala. Ja ću biti kraći od deset minuta. jer je gospodin Burjan već pokrio jako puno tema o, kojima bih i ja mogao govoriti kad je riječ o strategiji o zemljama Srednje Azije. I htio bih se ispričati zastupnicima parlamenta što e, gospodin Bigen, koji je direktor za Istočnu Europu i e, Srednju Aziju, nije mogao osobno doći. On je trenutačno u Gruziji i zamolio je mene da sudjelujem na ovom sastanku. Drago mi je što sam danas e, ovdje u kontekstu e, finaliziranja e, strategije Europske unije za zemlje Srednje Azije. Strategija je usvojena e, još 2007. i to je jedan sveobuhvatni dokument koji sadrži politike i obnavljan je kroz godine. Usvojili smo, usvajali smo odluke vijeća no smatramo da e, ključni elementi strategije koja je usvojena 2007. da su još e, valjani. No da, stvari su se promijenile i odluke vijeća to moraju, moraju održavati novu e, stvarnost. Danas najveći izazov s kojim se suočavamo su promjene geopolitičkog konteksta. Dakle, kriza u Ukrajini, te stav Rusije, te mm, ruska mm, integracijska agenda se odnose na sve zemlje Srednje Azije i to su doista teška vremena za te zemlje. Istovremeno sve zemlje Srednje Azije e, imaju vlastite vrlo raznolike vanjske politike. U svim zemljama se traži e, suradnja i integracija sa Europskom unijom. To je mogućnost, to je prilika zapravo koju bismo trebali iskoristiti. Dobili smo jako puno doprinosa o reviziji strategije iz e, akademske zajednice, iz partnera iz e, zemalja Srednje Azije te od civilnog društva. I mogu reći da i Kazahstan i iz Uzbekistan Dakle, iz te dvije države smo dobili vrlo dugačke dokumente u kojima oni, u kojima te države i predstavnici države izlažu, iznose mišljenje o situaciji. E, u našoj službi trenutačno radimo na tekstu e, zaključaka i dokument koji će izaći neće voditi do kompletne promjene e, politike iz 2007. ali do znatne političke revizije te e, strategije. Smatramo da Europska unija može odigrati realnu, ali specifičnu ulogu u zemljama Srednje Azije kao partner za upravljanje, za vladavinu prava i za ljudska prava. Europska unija je oduvijek bila e, partner zemljama Srednje Azije i to uglavnom kroz našu transparentnu, e, transparentni program suradnje sa regijom. Prošli tjedan smo imali sastanak sa e, čelnikom islamske stranke Tadžikistana. E, ta stranka nije ušla u njihov parlament na nedavnim izborima. I iako je čelnik stranke jasno rekao da to nisu bili demokratski izbori i Europska unija se s time slaže. Isto tako je naglasio da Europska unija ima određen kredibilitet u e, zemljama Srednje Azije i u Tadžikistanu koje e, druge zemlje nemaju, zemlje poput SAD-a, Kine i Rusije zato što se za nas ne smatra da imamo neki naš specifični interes da nešto želimo dobiti od tih zemalja, već da smo doista iskreno zainteresirani da pomognemo tim zemljama. U reviziji se e, razmatra što Europska unija može učiniti e, u regiji i što se može bolje učiniti bilateralno sa svakom pojedinom zemljom. Europska unija mora uzeti u obzir sve veće razlike između tih pet zemalja i njihovog socioekonomskog razvoja, te željom da uopće su surađuju s Europom. Stoga tu imamo um, sporazum o suradnji i partnerstvu sa Kazakstanom. To je razina suradnje koju nismo ostvarili s ostalim zemljama Srednje Azije. i to je zapravo i prirodno. Neke zemlje žele imati tješnju suradnju, suradnju a neke ne. I naravno mm, ne možemo eh, sad želiti od njih dakle da svi imaju jednu politiku za sve. Zatim, regionalne inicijative i platforme za suradnju uh, se moraju nastaviti i to posebice u sektorima koji traže zajedničke, uh, zajednička rješenja, a s druge strane mm, moramo imati veću fleksibilnost u drugim područjima. Kao što je posebni predstavnik EU unije spomenuo, globalna omotnica za zemlje Srednje Azije je znatno porasla u usporedbi sa prethodnim programskim razdobljem. Dakle, porasla je za 56% na preko jedne milijarde eura u razdoblju 2014. do 2020. Dakle, ta povećana e, omotnica je od ključne važnosti za uspješnu provedbu ove strategije. Moramo raditi na povećanju, povećanju e, suradnje u području sigurnosti te u području održivog upravljanja resursima. Posebni predstavnik EU je također istaknuo tešku situaciju s obzirom na gospodarske prilike i povratak e, migranata iz Rusije u nekim zemljama. Kao što je gospodin e, Burjan također rekao, Europska unija tu ima odgovornost. Bez obzira na to što je Europska unija prvi e, i donor, a u nekim slučajevima i prvi trgovinski partner ispred Kine i ispred, Rusije i ostalih, za to ne, dobivo, ne dobivamo dovoljno priznanja za sve napore koje ulažemo u to. I to je, ono, to je nešto na čemu Europska unija mora doista raditi, ne samo u ovoj, već i u ostalim regijama. Stoga imenovanje posebnog predstavnika Europske unije i njegovo prisustvo u regiji će nadamo se pomoći podizanju e, profila i vidljivosti Europske unije te prepoznavanja koliko Europska unija pomaže tim zemljama. I na kraju pitanje koordinacije i sinergija sa europskim institucijama te unutar institucija te sa zemljama članicama. E, to je naravno od ključne važnosti. Kao što je posebni predstavnik rekao, dijalog sa relevantnim e, organizacijama poput OSS-a, Vijeća Europe i ostalih, te ostalim državama koje su aktivne u toj regiji, a to su znači SAD, Turska, Rusija i Kina, a u budućnosti e, Iran i najvjerojatnije Afganistan, su također od ključne važnosti. i tome se moramo okrenuti na vrlo dobro koordiniran način kako bismo mm, dobili najviše što možemo iz strategije. Hvala vam, e, a sada riječ dajem gospodinu Pelsu. Thank you, Mr. Uh, uh, thank you, uh, Hvala vam. Uvaženi zastupnici odbora za vanjske poslove, hvala vam što mm, ste prisutni na ovom sastanku. Već ste čuli mišljenje posebnog predstavnika Pitera Burjana i čuli ste sada gospodina Klara, a ja ću se sada koncentrirati na stajalište Latvije. Najprije želim zahvaliti odboru što je organizirao ovu inicijativu i, i raspravu o zemljama Srednje Azije, što nije tema o kojoj se često govori. No, bez obzira na to, ovo je tema od ključne važnosti i strateške važnosti za Europsku uniju, za promicanje poslovnih kontakta, suradnje u području energetike, te izgradnje kontakata sa društvima, te izgradnje novih prilika za kulturne razmjene. Stoga regija Srednje Azije zaslužuje više naše pozornosti i podrške. Srednja Azija je odabrana kao jedan od prioriteta latvijskog predsjedništva Vijećem Europske unije. To naravno ima veze i sa latvijskim povijesnim vezama sa pet zemalja i Srednje Azije, stručnosti i znanja koju je Latvija prikupila te uspostavila bilateralne kontakte u regiji, I to nam je sve Mm, to nam je se ponudilo nešto što može biti vrlo korisno za Europsku uniju. U siječnju, na početku predsjedanja, je Latvija organizirala e, konferenciju o suradnji sa Srednjom Azijom. Tu se naglasila potreba da se prodube suradnja između Europske unije i Srednje Azije i započela se sveobuhvatna rasprava o odnosima između Europske unije i Srednje Azije. Sada kada je Latvijsko predsjedništvo ušlo u svoju posljednju fazu, dobro je osvrnuti se i pogledati što je do sada učinjeno. Dopustite mi da krenem od sigurnosti. Kao regija koja graniči s Afganistanom, Srednja Azija je od ogromne e, strateške i sigurnosne važnosti za Europsku uniju. Zbog toga moramo surađivati sa zemljama Srednje Azije, raditi na unapređenju e, upravljanja granicama te u suzbijanju droga, i e, terorističkih prijetnji. Upravo iz tih razloga je Latvija preuzela vodeću ulogu e, u vođenju operativnog programa za upravljanje granicama BOMKA 9 u sljedećih nekoliko godina. Taj će program pomoći zemljama Srednje Azije da ojačaju svoje kapacitete mm, kod upravljanja granica te e, svoje carinske agencije i to u suradnji sa Europskom službom za vanjsko djelovanje i s Europskom komisijom, organiziran je seminar u Briselu o borbi protiv terorizma, na kojem su sudjelovali predstavnici tih zemalja. Na seminaru se govorilo i o visokom e, dijalogu o sigurnosti e, koji je se održao u Dušambeu u Ožujku. Zatim e, zaštita okoliša uvođenje politika mm, koje su usmjerene na zaštitu okoliša. E, predsjedništvo organiziralo e, konferenciju na visokoj razini i na toj se konferenciji govorilo o jačanju okolišnog upravljanja, e, o promicanju zelenih aktivnosti za rast i kao što znate sektori poljoprivrede i ruralnog razvoja su prioritetna područja za suradnju sa Europskom unijom. E, poljoprivreda čini je vrlo važan dio gospodarstva i važan izvor prihoda za stanovnike. I Europska unija nastoji pružiti savjete u upravljanju. Svi znamo s, kojima su, s kakvim su izazovima suočene zemlje Srednje Amerike kad je riječ o borbi protiv korupcije. Zbog toga smo organizirali čitav niz seminara e, o suradnji između dakle e, tih agencija i tijela. Posljednji seminar je održan u Rigi. Riječ je o e, provedbi administrativnog upravnog prava u pet zemalja Srednje Azije. Mnogi koji su mnogi naši stručnjaci su podijelili svoje znanje i iskustvo E, dakle i oni koji rade u komisiji, u zemljama članicama, a i u Bečkoj, Bečkoj komisiji. A sada nekoliko riječi o obrazovanju. Dopustite mi da naglasim koliko e, su važni europski programi i u visokom obrazovanju i u strukovnom obrazovanju koje može dovesti do gospodarskog razvoja u zemlji. Erasmus Plus program je program koji predstavlja ogromni potencijal i morali bismo pomoći zemljama Srednje Azije da ga u potpunosti iskoriste. Dopustite mi i da vas obavijestim da su u tijeku pripreme za prvi sastanak ministara obrazovanja. E, taj će sastanak organizirati Latvija u Rigi u krajem srpnja. Očekuje se da će ti sastanci e, dati još veći zamah suradnji i da će se e, osmisliti zajednički akcijski planovi za razdoblje od 2015. do 2017. Latvija želi e, surađivati u području e, obrazovanja, obrazovanja i to zbog toga što već postoji razvijena sa e, studentima ih tih zemalja. 925 studenata iz regije sudjeluju, to jest pohađaju e, sveučilišta u Latviji. Zahvaljujući financijskim sredstvima Latvije i ostalih zemalja organiziraju se posebni studijski programi i e, osiguravaju školarine za javne službenike iz zemalja susjedstva. Razvoj e, prometnih i transportnih veza je također područje u kojem Latvija vidi ogroman potencijal i zbog, zbog toga tu inzistira također na suradnji Europske unije tih zemalja. Organizirana je konferencija na visokoj razini pod pokroviteljstvom ASEMA i to u travnju. Za vrijeme našeg predsjedništva Latvija će se koncentrirati na jačanje veza između europskih i srednjoeuropskih poslovnih sektora. Unutar okvira od 117. parlamentarne skupštine organizirat će se i Euroazijski forum koji će se Eh, održati ovaj tjedan u gradu Jurmula. Eto, nakon što sam vam sažeo sve ove aktivnosti, htio bih reći eh, još nekoliko riječi o postupku revizije eh, strategije Europske unije prema Srednjoj Aziji. Drago nam je da se revizija odvija u ovom periodu. Brojne zemlje članice su iznijele svoje ideje i zemlje Srednje Azije bi mogle dati i svoje prijedloge. Predsjedništvo je također iznimno cijenilo um, mišljenje Europskog um, socijalnog i gospodarskog odbora o tu temu i ja se nadam da će i oni pružiti uh, svoje savjete cijelom ovom postupku. I dopustite mi da zaključim. Glavni prioriteti u e, strategiji koja je usvojena 2007. su još uvijek valjani. No moramo više nego prije, e, više nego ikada do sada uzeti u obzir e, ambicije iz želje tih zemalja. Jasno je da te zemlje nisu iste, znatno razlikuju od jedne do druge, dakle od sociogospodarskih uvjeta i ostalo. Isto tako moramo raditi i na bilateralnoj suradnji ako želimo ostvariti konkretne rezultate. Suradnja pod regionalnom, regionalnih, e, unutar regionalnih inicijativa se mora nastaviti, ali na jedan fleksibilniji način. Predsjedništvo pozdravlja imenovanje posebnog predstavnika Europske unije za zemlje Srednje Azije i drago nam je da je već dobio poziv odbora za vanjske poslova da se obrati odboru. Nakon usvajanja zaključaka vijeća o reviziji strategije Europske unije za Srednju Aziju u lipnju, e, regija će se i dalje razvijati. Latvija će nastaviti e, aktivno e, surađivati sa zemljama iz regije i nastojati osigurati da svi projekti i inicijative koje su pokrenute da se privedu kraju. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam, a sada otvaramo raspravu i prvi riječ ima gospodin Meserić. Hvala predsjedavajući, hvala gospodo na vašim jako iscrpnim i donekle jako optimističnim eh, prezentacijama glede postupka revizije. Koristim ovu prigodu za raspravu da potvrdim da će biti izvješćen na vlastnu inicijativu, a ja sam izvjestitelj. Ovo nije visoko prioritetna regija za Europsku uniju, mi to znamo, ali jest prioritetna regija ipak i tu se opet i koja je dosta ovisna o našoj politici o drugim regijima. Dvije, reviziji, postupak reviziji 2012 bio je važan za Afganistan. Ove godine bit ćemo usredotočeni na naše svoje odnose sa Rusijom. No, kako god bilo, želim samo naglasiti četiri stvari ovom prigodom. Prvo, vjerujem da je jako važno da pitanje ljudskih prava i vladavine prava ostanu i budu uključene u sve bilateralne i druge odnose s regijom, jer ovo je osobita regija u kojoj e, ima velikih problema na više pitanja s ovim temama, a neke čak i nazaduju glede ovog, e, ovih pitanja, druge ne pokazuju nikakav ostvaran napredak i uz moguće izuzeće Kazakstana i ono je samo polovično izuzeće. Drugo, Želim naglasiti da trebamo uspostaviti pravu ravnotežu tijekom postupka revizije, dakle cijela Europska unija treba naći pravu ravnotežu između regionalnog i bilateralnog pristupa. Ne može se svim pitanjima najbolje e, pristupiti na regionalnoj razini, a niti se to može i na bilateralnoj razini i to bi bilo dobro na ovoj razini analizirati i trebamo imati fleksibilan okvir i platforme za suradnju. Treće, postoji potreba većeg e, angažman država članica. Jedan od razloga što ovo nije jako prioritetno pitanje jest što je e, angažman država članica dosta ograničen po ovom pitanju i ovo donekle nije jako ohrabrujuće. Ja osobno smatram da je šteta i sramota što u zadnjih 18 godina nema države članice koja je bila spremna preuzeti vodstvo u vođenju programa obrazovanja. A znam da je Latvija spremna e, zato jako sam optimističan glede ove konkretne platforme na koju je stavila naglasak Latvija u svom predsjedavanju. To je nešto što možemo imati na umu i važna dimenzija glede Latvije, Rusije i cijele regije. Konačno, kao što je poslanik Burjan rekao, povećanje sredstava za milijardu eura e, u sljedećem razdoblju je važno, milijardu i pol je važno, ali moramo znati kako ćemo to trošiti. Ako ništa, onda je važno znati da se natječemo sa iznosom od 40 milijardi koje je Kina namijenila pomoć toj regiji. Dakle, moramo svoja sredstva utrošiti na pametan način. I ovo je više pitanje nego observacije, odnosno više observacije nego pitanje. Ne znam zašto koristimo sektorna sredstva kad već eh, većina eh, regionalnog donora je odustala od toga. Ovdje imamo e, jako proširenu e, korupciju i to nije najbolji pristup problemu. Hvala na doprinosu. Hvala vam sada gospodin Peterle. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Želimo izraziti najprije zadovoljstvo prije svega latvijskom predsjedništvu koje da tako kažem, pokazalo toliku pažnju prema Srednjoj Aziji i želim reći gospodinu Meseviću da ovo jest jedan od naših prioriteta usprkos činjenici što nije naše izravno susjedstvo. Slažem se s nečim što je rekao gospodin Klar glede značaj vladavine prava Drago mi je što je bilo riječ isto tako o individualnom pristupu. Želim ponoviti ono što sam rekao kada smo razgovarali o susjedstvu. A to je to što i u ovom konkretnom slučaju dobro upravljanje mora biti jedna od ključnih riječi. Mislim, to je moje mišljenje, da u zemlji poput Kirgistana, na primjer, koja je pokazala dosta velike i jake demokratske ambicije, evo nedavno, da bismo mogli dati veći doprinos razvoju s bolje ciljanim djelovanjem. I na neki način gubimo bitku za Srednju Aziju, mogli bismo to i tako reći. Ja sam doista nakonjen ovom individualnom pristupu, bez obzira što te zemlje ne žele biti da, da ih se razmatra zajedno u istom košu, čak niti vole da ih se naziva zemljama Srednje Azije, odnosno Srednjom Azijom. Dakle, evo, postoji više stvari koje bismo mogli učiniti, a to je jedna, dakle, kako da pomognemo Kirgistanu. Evo, moje drugo pitanje je sljedeće. Mislite li da je u Uzbekistanu pitanje rada djece i dalje tema koja je jako značajna. U biti imam dojam da je ostvaren donekle napredak u tom polju, no možda bismo mogli provjeriti kako su naši stavovi prema toj zemlji glede te teme. Dakle, doista sam zainteresiran za ostvareni konkretni napredak. Gospodin Hvala predsjedavajući. Imam pitanje za predsjedništvo koje predstavljate. Dakle, hvala vam na izvješću, no ja mislim da kada je latvijsko predsjedništvo započelo, da smo na istu razinu stavili dva važna elementa istočno partnerstvo s jedne strane i, srednje, i partnerstvo s Srednjom Azijom s druge strane. I sad, nakon pet mjeseci, kada imam sastanak na vrhu istočnog partnerstva u Rigi, koji je bio vođen na doista jako viskoj razini, ali suradnja sa Srednjom Azijom je bila na donekle nižoj razini. Vjerovatno ste komentirali inicijative koje niste uspjeli ostvariti, jer bilo je ključno vidjeti rezultate. No mislim da kada je riječ o obrazovanju i programu Erasmus, pa te stvari malo bolje idu. Neću sad ovdje trošiti previše vašeg vremena, no vjerojatno biste nam mogli reći vjerojatno biste mogli nešto napraviti tijekom zadnjeg mjeseca predsjedanja i to na najvišoj mogućoj razini kada se radi o e, srednjoazijskim republikama. Hvala gospodin Buhner, je zadnji na popisu. E, Zahvaljujem na ovim zanimljivim izvješćima. Spomenuli ste da Europska unija u ovim zemljama nije dovoljno vidljiva. Zato e, imam pitanje u vezi dva, dvije konkretne mjere. E, prvo se odnosi na Njemačku neposredno nakon drugog svjetskog rata gdje je američka e, Amerika organizirala centre diljem teritorija koji su direktno komunicirali sa stanovništvom. Je li takvo što moguće u ovim zemljama? Drugo pitanje, imamo vrlo pozitivna iskustva e, sa praktikantima i učenjerbeđana. učenje Oni su e, ljudi koji su izvrsno e, obrazovani i ovdje mogu naučiti demokraciju, e, mogu nas promatrati e, i na taj način mogu izvršiti potom utjecaj u zemljama dakle dolaze. Da li je takvo nešto moguće i u drugim EU institucijama osim u parlamentu? Hvala. Sada ćemo dati riječ našim gostima da odgovore. Imate po pet minuta. Izvolite. Well, thank you. Uh, Hvala. Nastojat ću odgovoriti. I možda uz dopuštenje predsjedavatelja možda mogu prepustiti gospodinu Klaru malo od svog vremena. No što se tiče pitanja kao prvo, glede ljudskih prava, glede što se tiče predsjedništva, potom slažemo da dijalog o ljudskim pravima mora biti uključen u sve razgovore s našim srednjoazijskim eh, sugovornicima, bilo se radi o bilateralnom ili plurilateralnom kontaktima. To je jako važna tema koju se mora razgovarati na, na različitim razinama i u različitom formatu sastanaka. Što se tiče obrazovanja, i drugih sektorskih tema, pa hvala vam na topnim riječima glede našeg e, rada na polju obrazovanja. Ključ za razvoj više suradnje sa zemljama Srednje Azije, po mišljenju, jest u sektorskom pristupu a ne toliko na visokoj razini, već radi se o konkretnom sektorskom pristupu. Zatim sudjelovanje, odnosno država članica u praktičnim vidovima pomoći i u konkretnim sektorskim aktivnostima jest od ključnog značaja. Tako da se nadamo da će i platforma za obrazovanje ubrzati svoj rad od sad i zato smo e, mi preuzeli upravo u svoje ruke rad na tome tijekom našeg predsjedništva. Što se tiče upravljanja i pitanja dobrog upravljanja, u potpunosti se slažem da je upravljanje jedno od ključnih pitanja i tema, odnosno polja na kojima Europska unija može dati svoj doprinos u toj regiji. to djelomično odgovara na pitanje postavljeno u vidovima pomoć Kirgistanu. Naime, Kirgistan je s jedne strane ostvario jako dobre rezultate glede boljeg demokratskog reprezentativnog modela, a s druge strane je opet e, bilo donekle nestabilnosti u ovom polju. Iz tog razloga je jako važno podržati Kirgistan i vladu je pitanja koje se ticalo, istočnog partnerstva naspram Srednje Azije. Pa mi održavamo redovite sastanke na vrhu e, za istočno partnerstvo, a nemamo to isto i za Srednju Aziju. Istovremeno ne mogu se složiti kada se kaže da to nije bilo održano na dovoljno visokom političkom nivou, jer u Rigi smo imao sastanak e, ministra prometa sa zemljama Srednje Azije u lipnju ćemo imati sastanak ministara obrazovanja na jako, dakle, jako viškoj razini. I kao što sam već rekao, naš, za naš pristup jako je važno da se bavimo, da zađemo u sektore kojima, o kojima pregovaramo, o kojima se razgovara, dakle da se pređe na konkretan praktični rad u surađujući sa zemljom Srednje Azije i to ponekad nije moguće regionalno raditi, već to moramo bilateralno raditi. No, stvari u tome da ostvarimo konkretne rezultate. evo podsjeća me se da je forum Zelnog mosta isto tako pozvan u Rigu tako da mislim da sam evo pokrio većinu pitanja. jednu stvar koju želim dodati jest da smo doista jako zahvalni državama članicama Europskoj službi djelovanje i komisiji na reviziji dakle ove politike politike, e, srednjoročne politike za srednjoročnu Aziju. Prošle godine nije bilo potpuno sigurno da će do toga doći tijekom ovog semestra, ali eto to i to je ostvareno. Hvala. Hvala vam gospodine Pels. A sada dajem pet minuta gospodinu Klaru da nam i onda svoje odgovore. Hvala. ponavljam da su vladana prava i ljudska prava od ključnog značaja i oni moraju biti uključeni u svaki aspekt e, naše politike usmjerene prema ovim zemljama. Dobro upravljanje spomenuto je. Dobro upravljanje je nešto na, čemu inzistiramo u prijedlozima koje smo iznijeli državama članicama i drago mi je što je i to našlo odjeka I dobro upravljanje je od ključnog značaja za razvoj tih zemalja. Ne radi se to toliko o, nama, već se radi o njima i njihovoj sposobnost da privuku ulaganja jer ako ne budu u stanju izraditi okvir koji će biti privlačan za europske ulagače, onda oni neće doći i dobro upravljanje je zasigurno jedan od temelja za tako što. Želim reći da što se tiče programa obrazovanja, o kojem je bilo riječ, doista jako dobro što je latvijsko predsjedanje preuzelo taj forum i vodilo forum sa ministrima za obrazovanje i Poljska je također rekla da je spremno preuzeti vodstvo na ovoj platformi za obrazovanje, što nismo imali do sad. Nije bila nijedna država članica spremna preuzeti vodstvo u tome, a to je od jako velikog značaja. Što se tiče Kineza koji su dali 40 milijardi, pa da, Kinezi su jako aktivni, naravno, u Srednjoj Aziji, kao što su i drugdje u susjedstvu, no, ne smijemo uzeti ove iznose zdravo za gotovo. Kao prvo, vanjska pomoć Europske unije je veća od ovih e, jedne milijarde koja se navodi, jer nismo uopće naveli tu ono što bilateralno države članice same daju. Dakle, to je <laughs> greška, naša računovodstvena greška, tako se izrazim, jer nismo ukazali sveukupnu pomoć. Kao drugo, kineski iznos uključuje i zajmove. A ako bismo dakle i mi to obračunali, onda bismo imali znatno veći iznos. Dakle, nemojmo ulaziti u natjecanje s Kinom. Uslom, mi imamo različite ciljeve uloga Europske unije drugačija je i priznaje se ta drugačija uloga, uviđa se i nas se ne doživljava kao entitet koji ima konkretne političke ciljeve za razliku od nekih drugih susjeda Srednje Azije. Kirgistan. Kirgistan je suočen s brojnim izazovima. Kirgistan je zemlja u kojoj su održani izbori koje, koji su ocjenjeni dosta slobodnim i pravednim. No sad imamo e, zakonodavstvo o, e, stranim radnicima, o LGBTI zajednici, to je dosta zabrinjavajuće i dosta često smo razgovarali sa e, našim sugovornicima u Kirgistanu o tome i nastavit ćemo, ovo nije pozitivan razvoj, tako da se moramo postarati da ta zemlja ostane na pravom putu, no na kraju naravno ne možemo mi obaviti posao mjesto njih sami. Kirgizi su ti koji moraju napraviti taj posao, a mi možemo pomoći i podržati ih. Što se tiče e, djece radnika, u suradnji sa svjetskom e, organizacijom rada e, u Uzbekistanu je to skoro iskorijenjeno sa e, dakle u suradnji sa svjetskom organizacijom rada nadziru se polje pamuka dakle evo to je jako pozitivan i dobar razvoj stanja stvari se tiče ovog zadnjeg pitanja, koji se tiče Armenije, to nešto se može analizirati. Vidljivost jest važno pitanje za nas i kao što kažem to je, obično vam reći to nije pitanje koje je važno samo u Srednjoj Aziji već i u drugim dijelama svijeta i moramo to dobro analizirati i možda bi ovo mogao biti dobar način da se stvar ocjeni. Hvala. Hvala vam. Hvala našim gostima i ovime zaključujemo naš sastanak. Još samo da najavim sljedeće sjednice. Imamo jednu izvanrednu sjednicu 11. lipnja u Strasburu. Tamo ćemo glasati o različitim izvještima. izvješćima a u Briselu su sljedeće sjednice 15. i 16. lipnja te 22. i 23. lipnja. Hvala svim zastupnicima i hvala našim prevoditeljima.